predsjednik konferencije predsjednika Odbora mi je priopćio da nije zaprimljen nikakav prigovor od strane e, konferencije predsjednika odbora vezano uz dvije preporuke odbora Juri da ne prigovori delegiranom aktu. Ukoliko u roku od 24 sata niti jedan klub ili niski prag koji čine zastupnici ne iskaže prigovor, tada će se smatrati da je ova preporuka usvojena u suprotnom će se o njoj glasati. Preporuka je dostupna na web stranici plenarne sjednice.